frage noch mal, ob alle Kolleginnen und Kollegen... Još jednom ću pitati jesu li svi kolege i kolegice glasovali. Behalt euch, Kollegen. Molim vas da se požurite. So, letzter Aufruf. Zadnji poziv. Jesu li svi zastupnici glasali? Onda je glasanje završeno.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 na rezultatu mislim da mogu reći bez pretarivanja da pod posebnim okolnostima preuzimate vašu dužnost. Mi vam u ime Europskog parlamenta želimo sve najbolje budući da ste vi bili e, zagovaratelj e, ostanka Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i stoga je i potpuno e, normalno da sada preuzmete dužnost Dragi kolege, dragi kolegice, ako vam se ovdje ne sviđa u Europskom parlamentu, nitko vas ne prisiljava da ovdje ostanete. nun Prelazimo sada na glasanje. O Ne, izvolite. Zastupnik Martin, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, ja sam vas pažljivo saslušao i vi ste zastupnicima objašnjavali da ako nisu zadovoljni svom odlukom da mogu napustiti polukružnu dvoranu. Podsjećam vas gospodine predsjedniče, a e, to je sigurno i nešto vezano uz naš poslovnik, da nas nisu da nas niste vi imenovali, da nas je izavno izabrao francuski narod. Sada prelazimo na glasanja o zajedničkom nacrtu rezolucije u ime sedam klubova zastupnika o Filipinima. Nakon stavka četvrtog, amandman broj 60, tko je za, tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Treći amandman tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Elektronička provjera je otvorena. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Četvrti amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. U redu, onda ćemo to provjeriti elektronička provjera. Amandman broj 2. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo sada na peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o ovako izmijenjenoj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na zajedničku nas rezoluciju. Ima šest klubova zastupnika o situaciji u Somaliji. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Rezolucija u cijelosti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Rezolucija se usvaja. Sada prelazimo na zahtjev za rezolucijom eh, od sedam prvo zastupnika u situaciju u Zimbabviju. Imamo amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se zahtjev za evolucijom ovako izmjenom obliku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33 CP. Odbor. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se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 Nemamo prijevod na poljski, samo malo. Okay, we will continue and look if it works. U redu nastavit ćemo i provjerit ćemo funkcionirali sustav. Amandman 33 C5, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zakonodavna rezolucija imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke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 Usvaja se. Amandman 1C5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1C5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usva se. Ali morate podići ruku. Izvorni tekst. Usmeni amandman. Gospodin Urtasun ima riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih htio predstaviti usmeni amandman članak 6.2c minimalne administrativne sankcije u iznosu najmanje ostvarene dobiti ili pak izgubljene e, dobiti e, tamo gdje je to moguće odrediti. Ima li kakvih prigovora na ovaj usmeni amandman? And then there is, yeah, there is, this. There is more than 40. na više od 40. The oral amendment cannot be taken. E, ne možemo usvojiti ovaj usmeni amandman i idemo dalje. In favor. Against. Četiri za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 1 CP za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. E, izvjestiteljima riječ. Hvala lijepo. Ja želim e, zamoliti da se odgode glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije temeljem e, pravila 62. 61.2 poslovnika. Molim vas da glasujemo o tom prijedlogu. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, ovo ćemo vratiti na odbor s ciljem ulaska u pregovore s vijećem. Prelazimo onda na izvješće Ska Keller. Prvi amandman nadležnog odbora. Skupno glasovanje tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Četvrti amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo u redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ali molim vas da podignete ruku. Zatim glasujemo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Then report by Zatim imamo izvješće kolegice Agea. Amandmani nadležnog odbora, glas, skupno glasovanje, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon toga imamo prijedlog komisije, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon toga glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na ključne ciljeve za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće zastupnika Ferbera. Drugi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasujemo o čitavom tekstu rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće zastupnika Karasa. Stavak prvi u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti stavak za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devetnesti stavak u dva dijela, prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 30 u e, tri dijela, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo o tekstu rezolucije po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Izvješće kolege Krasnodepskog, stavak 17. u tri dijela. Prvi dio, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Odnosno treći dio, ispričavam se. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 18. Imamo usmeni amandman. Dajem riječ izvjestitelju. Mi bismo htjeli izmijeniti formulaciju dodatno administrativno opterećenje i da umjesto toga stoji nepotrebno administrativno opterećenje. Hvala. Ima li prigovora na ovaj usmeni amandman? Nema. U redu, onda ćemo sada glasovati o izmjenjenom paragrafu na glasovanju dva dijela. Prvi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda imamo stavak 31. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se.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 Usvaja se. Stavak 81. dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dobro. Odbija se. Uvodna izjava K. Prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava P. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. A sada prelazimo na izvješće gospođe Weber. Stavak peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Dobro, provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 18. Dva dijela. Prvi dio pojedinačno. Tko je? E, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. odbije se. E, amandman 2 u dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim stavak 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim uvodna izjava 34, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava je e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava U, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti, pojedinačno. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. I prelazimo na posljednje glasovanje. Izvješće gospođe Harkin. Stavak 13. Poimenično otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 18. Poimenično otvaram. Zatvaram.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 Usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 33. U dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 53. Eh, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna je izjava kve, za, protiv, suzdržani, odbije se. Uvodna izjava R, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim rezolucija u cijelosti. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Na, <laughs> eto. Završili smo sa glasanjem. Nastavljamo dalje. A, imamo obrazloženje glasanja. I krećem sa Hanan Danielom. Gospodin